Ova buka i šum je uvreda našim glasačima i našim e, građanima da trebamo držati govore u ovakvom okruženju. Dakle, molim lijepo kolege da se utišaju, da se smire i onda ćemo moći govoriti. Ja niti ne znam koje je obrazoženje na redu, zato jer nije pokazano na ekranu. Dakle, trebamo vidjeti na zaslonu što se događa i trebamo čuti što se događa, jer sada nisam mogla niti čuti, niti vidjeti išta. A vi kao predsjedavajuća morate nam to osigurati. Gospođo Morvaj, ispričavam se, ali došlo je do tehničkih problema. Dakle, podsjećam izvješće Beker. Imate riječ. Thank you, Madam Chair. szépen. Tehát, ugyebár... Hvala. Riječ je o daljnjoj integraciji tržišta rada i usluga za zapošljavanje. I kada sam pročitala izvješće, pomislila sam pa to je sjajno. Konačno se prilazi integraciji tržišta rada. Englezi, Francuzi, Njemci koji su liječnici mogu doći u Mađarsku. Mogu doći i bolničari i bolničarke i konačno ćemo riješiti brojne poteškoće u zdravstvenoj skrbi u Mađarskoj. Moći ćemo pružiti odgovarajuće usluge pacijentima. No, nažalost, onda sam shvatila da to baš nije tako. Dakle, nemojmo govoriti o integraciji tržišta rada ako radnici idu samo u jednom pravcu. To je odljev mozgova. Mr. Mamikins. Gospodin Mamikins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 ne smije postojati diskriminacija. Dakle, drago mi je što je to uključeno i u ove odredbe. Portal EURES se u posljednjih nekoliko godina pokazao vrlo korisnim, pomogao je tisućama ljudi da nađu posao. Hvala gospodin Šogor. Hvala. Govorimo o kretanju radnika u Europskoj uniji, čemu je cilj pojačanje i poboljšanje zapošljavanja i u tome se i prepoznajem. No, treba dodati da treba također ojačati i kohezijsku politiku. Zemlje istočne Europe u tom smislu trebaju pomoć sada radnici odlaze iz istočnih zemalja u zapadne zemlje i odlaze tamo kako bi radili, a ne kako bi uživali blagodati socijalne skrbi. U Rumunjskoj e, nastavnici zarađuju 300 eura mjesečno, iako su životni troškovi usporedivi sa onima u zemljama zapadne Europe i u takvim uvjetima ne možemo govoriti o stvarnoj integraciji tržišta rada niti o paneuropskom tržištu rada ako najsiromašnije zemlje u Europskoj uniji ne mogu nadoknaditi zaostatak, doći će do još značajnijeg odljeva mozgova. Hvala. U Ujedinjenoj kraljevini pitanje migracija nije izbjeglička kriza. 96% onih koji dolaze u Ujedinjenu kraljevinu su ekonomski migranti iz Europske unije ili izvan Imamo sada e, višak nekvalificirane radne snage u Ujedinjenoj kraljevini, dakle za svaku 10% povećanje e, imigracije mm, za 1,88% e, poskupljuju socijalne usluge. U sjeveru Engleske imamo najveću nezaposlenost u Ujedinjenoj kraljevini, tako da današnje glasovanje za to da se za zapošljavanje moraju oglašavati diljem Europske unije kada E, se radi o usporedbi životopisa i tako dalje, to će privući sve više ljudi u Ujedinjenu kraljevinu gdje e, sve više ljudi dolazi zato jer je engleski globalni jezik. Dakle, možemo zaboraviti krizu migranata jer ćemo ovim e, glasovanjem nanijeti više štete držištu rada glasujući upravo za ovako nešto. Sljedeće objašnjenje glasanja koje se bavi uvođenjem hitnih mjera za Tunis. Prvi riječ ima zastupnica Zera. Zahvaljujem. Došlo do znatnog demokratskog napretka u Tunisu u proteklim godinama. On je ključan saveznik u promicanju ljudskih prava u Magrebu nakon uspjeha arapskog proljeća. Zbog toga sam ja glasala za uvođenje hitnih trgovinskih mjera za Tunis. No, on je sam po sebi donekle protekcionistički, osobito što se tiče mjera za maslinovo ulje. Kao španjolka znam da moramo biti oprezni, razmotriti utjecaj toga, te pronaći mjere E, koje će se baviti i pitanjima zaštite. No, trebali bismo isto tako i potaknuti razvoj samog Tunisa. Dakle, moram reći da mi je ovdje nedostajao jedan zahtjev da Tunis što je više moguće poštuje štiti ljudska prava. Osobito e, određene aktivnosti. Zastupnica Senra. Zahvaljujem. Ja sam glasala protiv ovog izvješća jer sam sigurna da ove mjere neće pomoći ni poljoprivrednicima niti ljudima u Tunisu, iako će spustiti cijene maslina i naštetiti ljudima u južnim zemljama, pa uključujući i Tunus. Ne postoji jamstvo da njihovo maslinovo ulje neće doći na naše tržih troškova proizvodnje zastupnik Mamikins. Zahvaljujem. Od promjene režima u Tunisu pri pet godina došlo do dugoročnih reformi i restrukturiranja koje je stvarilo određeni napredak. No postoje neki sektori koji su od velikog značaja a to je proizvodnja maslinovog ulja i masline. Ovdje se radi o sedmom najvećem proizvođaču u svijetu i danas je donešena odluka da treba pružiti podršku, da treba ograničiti gorenju granicu za uvoz onima koji profitiraju od ovih mjera. Važno je da promičemo stabilnost u Tunisu koja je naš partner, zastupnik Polčak. Zahvaljujem, ja sam glasao za ovo izvješće i to zbog toga što mislim da bismo trebali prepoznati napredak Tunisa u proteklih pet godina. On je sada članica takozvanog demokratskog kluba i mislim da prepoznavanje tog napretka bi trebalo biti nešto što je e, važnije od određenog utjecaja na proizvođače maslinovog ulja. S druge strane, moramo imati u vidu posljedice slobodne trgovine. No, ukoliko želimo pomoći nisu ova cijena je prihvatljiva. Gospodine Kelly, željeli ste nešto reći na ovu točku? Izvolite. Zahvaljujem. Glasao sam za ovo izvješće kao i drugi. Radi se o važnom izvješću i moramo pružiti koliko god možemo tu nisu. Ove mjere su važne, doista kritične zbog geopolitičkog položaja ondje. Ovdje se nudi dodatne carinske kvote, odnosno carinske kvote za izvoz iz Tunisa u okviru autonomnih trgovinskih mjera. Mislim da to ima smisla jer milijun ljudi izravno ili neizravno je zaposleno u sektoru proizvodnje maslinovog ulja. Također je nužna srednjoročna revizija utjecaja da vidimo kako to utječe na naše vlastite proizvođače u Europi i ukoliko je to negativno, trebamo poduzeti mjere. Sljedeća točka dnevnog reda, izvješće Rodrigeš. Europski semestar za gospodarske politike. Prvi govornik je zastupnica Marvaj. Dakle, ja ne mogu govoriti istovremeno sa drugim ljudima koji govore glasno, pa vas još jednom molim da zamolite ljude koji žele razgovarati da napuste prostoriju i puste druge koji žele držati govore da to i učine. prijeđemo na temu. Hvala vam. Dakle, ovdje se bavimo godišnjim pregledom rasta za 2016. godinu. I nisam glasala za ovo izvješće i zamolila bih potpredsjednika. da zaustavi vrijeme za govorenje zbog mojih uvodnih komentara. U Mađarskoj obiteljski poslovi tvrde da teško opstaju i vlasnik jednog takvog posla rekao mi je da se nada da će njegova djeca jednom preuzeti poduzeće i da neće morati eh, emigrirati. To je, dakle, ono što nam treba u budućnosti je rast o kojem često ovdje raspravljamo. Zastupnik Gonzales. Nije prisutan zastupnik Mamikins. Dakle, Zbog samog postojanja Europske unije ovdje pitanje od velike važnosti, tako da izvješće o kojem glasamo e, ima našu široku potporu. Trebamo razmijeniti stavove, treba doći do gospodarskih reformi, trebamo promicati dijalog s nacionalnim parlamentima, građanskim društvom i svima što će nam e, biti svima na korist. Mislim da tako možemo postići gospodarski rast. Slažem se sa izvjestiteljicom ulaganje u strukturne politike, fiskalne politike je ono što treba dodati e, domaćoj potražnji. Slobodan pristup tržišnju, tržištu ima smisla, no ovi konkretni e, aspekti potražnje ne smije biti prepušteni samo jednoj strani. Hvala. Zastupnik Kelly. Hvala vam. Glasa sam za ovo izvješće i znam da je velika većina bila za. Dvije trećine glasala je za. Pohvalio bih ambicioznu inicijativu, osobito podršku koja je pružila novim radnim mjestima i rastu, te sve većem socijalnoj pravednosti. 2016. ponovno se pokrenula ulaganja, radi se na strukturnim reformama za modernizaciju gospodarstava i isto tako odgovornoj, a ne populističkoj fiskalnoj politici. Pozdravljam njihovu posvećenost da smanje dugoročnu nezaposlenost i neprihvatljivu visinu nezaposlenosti mladih. Ako ovo sve uspijemo, bit ćemo uspješni u budućnosti sljedeće Europski semestar za koordinaciju gospodarskih politika. Zastupnik Sulik. Hvala vam. Nažalost moram reći da sam glasao protiv ovog izvješća o koordinaciji gospodarskih politika koje se bavi crnim gospodarstvom, a nam je zapravo potreban pravi rast i doći će do promjena zbog cijelog niza prijedloga koji će povećati opću razinu zaduženosti. Trenutno u EU imamo visoku razinu nezaposlenosti, no minimalna plaća se podiže. Ne možemo na taj način voditi gospodarsku politiku. Možemo napisati koliko god izvješća želimo, ali kvalitetno gospodarstvo možemo imati samo ako imamo dovoljno sloboda i fleksibilnosti. Zastupnica Morvaj. Ovdje se bavimo o stvarnim ljudima i donosimo odluke o ljudima koji žive u našim zemljama. Vratit ću se na priču o kojoj sam prošli puta na kojoj sam prošli puta stala poduzetniku i obiteljskom poslu koji radi radio svom malom poduzeću, a ne multinacionalnoj kompaniji. I taj poduzetnik mi je rekao da želi nastavi e, raditi u svom obiteljskom poduzeću i mi želimo pružiti njima podršku. U izvješću o kojem trenutno govorimo spominju se socijalna pitanja, nezaposlenost, i ukoliko ljudi rade u obiteljskim poduzećima, to rješava cijeli niz problema. Znači da imamo manje nezaposlenosti jer će obitelj dati sve od sebe da se pobrine da drugi članovi obitelji i dalje imaju radno mjesto. Dakle, činit će što god mogu da pronađu način da njihova obitelj ostane raditi. Zastupnik Mamikins. Hvala. podrška stambenom zbrinjavanju, mjerama rehabilitacije, zdravstvenoj skrbi, brige za mlade, brige za starije. Postoji cijeli niz pitanja kojima se ovdje bavimo, no važno je da podržimo sve te točke diljem Europske unije i u moje zemlji. Ja bih konkretno se dotakao pitanja mladih. Ukoliko ne gajimo mlade, kao i sa usjevima žetva neće biti dobra. Djeca su najveće blago u našim životima i moramo se pobrinuti da odrastu u sigurnosti i postavno odrasli koji će donositi dobre odluke. Sljedeći govornik. Zahvaljujem. Usprkos trenutnim trendovima gospodarskog rasta, postoje velike razlike između država članica i strukturni problemi na tržištu rada. E, znatno nizak postotak zaposlenih žena i nezaposlenost mladih te dugoročno nezaposlenih zapravo predstavljaju ozbiljnu opasnost zbog siromaštva i socijalne i isključenosti u našim društvima. Zbog toga pozdravljam ova izvješća koja traže odgovornije strukturne reforme i veća ulaganja u ljudski kapital kako bi se razvila snažna otporna gospodarstva i uključivo tržište rada koje će se moći nositi sa izazovima sve veće gospodarske ovisnosti i starenja našeg stanovništva. Hvala. Zahvaljujem e, zastupnik Man posljednjima riječ. Hvala vam gospodarska i socijalna situacija koju ovako opisujemo bez ikakve budućnosti nije poštena prosudba. Doći do smanjenja nezaposlenosti, naše gospodarske mjere funkcioniraju, iako polako, jamstvo za mlade i zapošljavanje mladih je nešto što smo proveli i države članice su konačno nadišle eh, prve nespremnosti suradnje. Milijuni mladih koji traže radna mjesta ne mogu biti prepušteni sami sebi. U ovom izvješću spominju se socijalni pokazatelji koji moraju dobiti isti status kao i oni gospodarski. Moraju biti popraćeni duboko analizama koje se bave konkretnim problemima u državama članicama. Ako to uspijemo, moći ćemo se nositi sa beznađem, nezaposlenošću i isključenošću. Tako će Europska unija najbolje pokazati solidarnost i humanost našim zajednicama. Zahvaljujem. Sljedeća točka, izvješće Štiler, jedinstveno tržište unutar europskog semestra. Zastupnica Morve. Hvala. Rado bih sastavila riječnik koji će se baviti europskim žargonom i to iz perspektive središnje i južne Europe kao istočne. Što jedinstveno tržište znači na istoku? Ono znači da zapadna poduzeća i ulagači jednostavno preuzimaju naša poduzeća, zemlju, tvornice. Francuska, Njemačka i slične zemlje dobivaju sve mogućnosti i prilike što se tiče poduzetništva, dok mađarska poduzeća i građani ne profitiraju od toga nikako. O jedinstvenom tržištu možemo samo govoriti nakon što će mađarska poduzeća imati ista prilike kao i zapadnoevropska. Dakle, ovo je jednostavno kolonijalizam. Zahvaljujem. Zastupnik Mamikins. Ono što je u ovom izvješću važno je da imamo dostatnu transparentnost i pregled stanja. To je ono što je najvažnije. Sistem standardizacije mora biti obnovljen, a e, računalna tehnologija mora biti više upotrebljavana. E, ono što je također vrlo važno je međusobno e, priznavanje što na čemu moramo raditi kao i javna nabava. Bez provedbe ovih mjera neće biti moguće provoditi mjere dobrog upravljanja jedinstvenim tržištem. Moramo imati jasnu raspodjelu rada kako bismo znali čije su i koje nadležnosti kako ne bi došlo do e, duplikacije rada. Zastupnik pospješao. Hvala vam, predsjedateljice. Podržao sam ovo izvješće koje se bave jedinstvenim tržištem Europske unije. Jedinstveno tržište smatram jednim od najvećih postignuća europskih integracija i ukoliko 28 država članica može surađivati, to je nešto sjajno. Čak i one koje ne podržavaju e, daljnju federalizaciju Europe trebali bi vidjeti u jedinstvenom tržištu jasnu prednost za poslovnu zajednicu i građane. Zbog toga mislim da ćemo i u budućnosti moći uklanjati zapreke koje postoje na tom tržištu i vjerujem da bi bilo odlično da možemo također provoditi i neke aspekte jedinstvenog digitalnog tržišta te regulirati i aspekte prekograničnih e, pitanja kupovine preko interneta i slično ukoliko potaknemo jedinstveno tržište, vjerujem da ćemo isto tako moći osnažiti naša gospodarstvo. Sljedeći govornik. Hvala vam. I ja sam glasao za ovo izvješće. Razlog za to je što je jedinstveno tržište jedna od temeljnih vrijednosti koju je europska integracija kroz desetljeća rada postigla. Radi se zapravo o poticaju za poduzeća, građane i vlade E, kako bi zapravo inzistirali na daljnjoj integraciji. Istaknuo bih da ovo izvješće ispravno ukazuje na terminologiju poput osnaženja konkurentnosti, ulaganja, inovacija. Kohezijska politika također je sastavni dio jedinstvenog tržišta i pokretači rasta konkurentnosti inovacija. Sve to su vrijednosti koje čine vrijednim nastavak rada i izgradnje jedinstvenog tržišta. Ukoliko tržište funkcionira, to će svakako dovesti do rasta i do rasta zapošljavanja. Hvala vam. Sljedeća točka je otvaranje pregovora za slobodni trgovinski sporazum između Europe i Tunizije. Zastupnica Morvaj szakasz a szótáramban e, szabadkereskedelem mit is jelent a szabadkereskedelem e, Nova pa natuknica za moj rječnik. Što hoćemo reći slobodnom trgovinom? Otvaranje konkurencije, stvaranje mogućnosti u objema stranama kako bi se povećale plaće, smanjile cijene uništile male srednje, male srednje poduzeća, e, poljoprivrednike, gubilo posao. No, petogodišnjak bi vidio da ovo nema logike. Gdje je logičnost uvoza dobara iz zemlje koja se nalazi na više tisuća kilometara udaljenosti umjesto da se proizvode dobra u svojim vlastitim zemljama bez korištenja otrova, pesticida, bilo je puno pametnije da se radi na regionalnim proizvodima. Najpša hvala predsjedavajuće. Povijesno govoreći Europa i Tunis imali su jako aktivne odnose zadnjih godina kontakti su sve učestaliji. Vidjeli smo da je došlo do promjene režima u Tunisu i Europska unija je najveći partner eh, za poljoprivredne proizvode Tunisa. Dakle, ova suradnja se razvija iz godine u godinu, tako da mislim da je u pravi korak eh, te da treba slijediti akcijski plan slobodno trgovinskog sporazuma. to, imajući to na umu, 17. ožujka prošle godine održan je sastanak vijeća e, Europske unije i Tunisa za slobodno trgovinski sporazum i akcijski plan je usvojen, tako da je naša namjera sada produbiti odnose sa sredozemnim državama i nadam se da će naša suradnja biti uspješna. Hvala gospodine Kelly, izvolite. <laughs> <laughs> Hvala opet. I ovaj put sam eh, se složio sa svojim klubom zastupnika. Izveli smo pobjedu velikom većinom, 73 eh, za, protiv eh, nekog glasova. Bilo je puno sporazuma ove vrste sa raznim državama koje smo izglasali i s pravom je došao red i na uspostavljanje ovakvog sporazuma s Tunisom. Ne mislim da ovo treba biti i na koji način kontroverzno poput nekih drugih kao što je TTIP oko kojeg ima puno pritužbi i kontroverza. Vidjet ćemo što će s tim dogoditi, ali ja mislim da je ovo bio pravi potez glede Tunisa i kao što je gospođa Morva rekla, moramo ipak biti oprezni da ne stvorimo svojim poljoprivrednicima probleme Hvala. Hvala. Sada prelazimo na sljedeću točku. Radi se o radu Europske pravobraniteljice tisuće 2014. Gospođo Morava, izvolite. Hvala. Ja bih zamala kolege da zamisle jezero pored kojeg netko prolazi i vidi kako se pet osoba topi u vodi. Prolaznik tu odluči spasiti jednu osobu, svoje vlastito dijete. Da li je to etička odluka ili ne? Sad ću vam dati još jedan primjer. Pet osoba kojima je potrebna skrb. njega. A imamo nekoga koji je prioritizirao svoje vlastite roditelje. Da li je to moralno ili je, da li je pitanje morala? Ja mislim da je. Dakle, evo kad govorimo o migraciji, neki u Europskoj zajednici, među kojima je moja zemlja, vjeruju da se migranti nalaze u teškom položaju, ali moramo staviti na prvo mjesto svoje sugrađane i njih pomoći podržati s sredstvima koje su nam na raspolaganju. Ja vjerujem da je to moralan izbor, moralna odluka i Europska pravobraniteljica bi to morala imati na umu. Gospodin Pospišil, izvolite. Hvala predsjedavajuća. Ja sam glasao za ovo izvješće koje detaljno opisuje aktivnosti Europske pravobraniteljice. Ja sam doista zadovoljan što ona ima sve veći broj aktivnosti te da europske institucije djeluju na pozitivan način na njene preporuke, jer u suprotnom bi ta e, institucija, odnosno funkcija bila beskorisna ako je ne bi uzmela za ozbiljno. 80% svih pritužbi uzeti su u razmatranje, skoro 80%. Još uvijek preostaje 22% na kojima treba poraditi u buduće, naravno, no jako je važno da naši sugrađani imaju nekoga kome se mogu javiti, obratiti se Europskoj pravobraniteljici putem interneta, internet stranice, to je od jako velikog značaja i stoga se nadam da će ovakav trend nastaviti. Hvala. Gospodin Mamikins, izvolite. Najviše hvala predsjedavajuća. Glavna uloga europskog pravobranitelja jeste da se postara da e, su pravila i zakoni u javnom interesu. Svaka država članica ima svog puškog pravobranitelja. Mi imamo europsku pravobraniteljicu također koja pokriva veliki prostor. 2014. godina je bila jako važna za temeljno prava i transparentnost europskih institucija, i sudjelovanje naših sugrađana u politici, u radu politike. To je jako važno. 20-30% svih e, pritužbi odnose se na transparentnost. Možemo razumjeti da postoje povjerljivi dokumenti, da postoji ograničen pristup tim dokumentima, no kada je riječ, na primjer, o te tipu, jednostavno nije jasno zašto rasprave moraju biti E, bespotrebno, po mom mišljenju, zavedene kao povjerljive. Gospodin Šankel, izvolite. Hvala. Jako mi je drago što mogu reći koju riječ na ovu temu, jer Emily O'Reilly jest Irkinja i ona je napravila odličan posao. U godinu dana tijekom 2014. godine imali smo 2163 pritužbe koje su obrađene i ona je pogledala svaku od njih detaljno i našla je rješenje za veliki broj njih i u nekim slučajima rekla je da će iznijeti mišljenje, u drugim slučajima donijela je odluke. Stoga sam oduševljen što će ovo biti petogodišnja strategija za europsku pravobraniteljicu i vjerujem da će ona moći i raditi na ocjenama. U svakom slučaju želim ponoviti da je odličan posao i pohvaliti. Želim zahvaliti i vas osobno na radu koji ste danas obavili e, kao predsjedateljica u ovom domu. Samo nastavite tako. Hvala. Hvala vama. Sada prelazimo na sljedeću točku. Radi se o pitanju izvješća Europske središnje banke. Gospodin Sulik ima prvi riječ. Hvala. Ja sam glasao protiv godišnjeg izvješća za Europsku središnju banku jer mislim da je to uvreda za ovaj dom. Izvješće o 2014. godini e, predstavljeno je tek u veljači 2016. godine. Čovjek koji je na čelu euro središnje banke, gospodin dragi uništava euro svojom e, monetarnom politikom novci se izvlače, tu se neracionalno tiskaju novci. To je ono što vidimo. Kamatna stopa bliska je ništici, to je katastrofalna politika, a to je omogućeno isključivo zbog smješnog načina izglasavanja odluka u odboru u Europskoj središnjoj banci. Hvala. Hvala, gospodin Mikins, imate riječ. Najviše hvala, predsjedavajuća. Od 2008. 2009. vidjeli smo da se dogodila financijska kriza i dalje trpimo posljedice usprkos prozu vremena. Novi razvoj na međunarodnoj sceni ima negativan učinak na politiku Europske unije i Europske središnje banke i njene pokušaje da se prevaziđu negativne posljedice financijske krize. Naravno, Europska središnja banka pokuša poduzeti neke korake, ali vidimo isto tako da to nema isti rezultat svim državama članicama. Vidimo da Europska središnja banka pokušava podignuti gospodarstvo i nadamo se da će godine koje se u Latviji zovu bogatim godinama da će nastaviti kako bi smo dobili dobra ulaganja. Hvala sljedeća točka otvaranja pregovora s porozumom u slobodnoj trgovini sa Australijom i Novim Zelandom. Prva ima riječ gospođa Morvaj. Hvala. Prirodno što sam glasala protiv ovog slobodno-trgovinskog sporazuma, svakog slobodno-trgovinskog sporazuma, jer svaki od njih predstavlja specifičan pristup u kojem je novac u središtu, dobit i novci. To je jedino što je bitno. Stoga mislim da trebamo osmisliti na stvari na drugi način, staviti ljude u središte naših rasprava. Ono što je najvažnije za ljude, zajednice, okoliš. Oni koji slijede naše rasprave često su frustrirani, osjećaju frustriranost. Pogledajte samo ove brojke ovdje. Samo je šest ljudi ostalo u ovom domu. Pa kome se mi obraćamo? To je doista tužno. Moramo razmisliti što možemo reći, što i ja mogu reći. Često hvalimo sporazume o slobodnoj trgovini, no u školi učimo da, eto u školi učimo da je slobodna trgovina dobra stvar, no mislim da nam trebaju veliki promjene po ovom pitanju. Mora doći do promjena, ne mislim da bi noc trebala biti u središtu naših briga, već ljudi. Hvala, gospodine Mamikins, izvolite. Najpša hvala predsjedavajuća. Geografski gledano, Australija i Novi Zeland e, jako su daleko od Europe. No, usprkos tome, na početku 20. stoljeća vidjeli smo sve jače odnose i Australija i Novi Zeland možemo smatrati dijelom zapadnog svijeta zapada. Australija i Novi Zeland nastoje diversificirati svoje trgovinske odnose, to je nešto imamo zajednički s njima. Gospodarske strukture, upravne strukture također, mjere koje se poduzimaju, sve to pokazuje da možemo puno više približiti, to nije nikako iznenađenje, osobito ako uzmemo u obzir e, regulativo o slobodnoj trgovini, tako da mislim da ovo treba pozdraviti. Gospodin Tanok, izvolite. E, mi imamo slobno trgovinske odnose s demokracijama, no u mojoj zemlji imamo e, referendum koji se približava o članstvu u Uniji i sporazumi sa zemljama iz Commonwealtha kao što su e, Australija i Novi Zeland jako su dobro došli. Mnogi od mojih kolega euroskeptika misle da će poboljšati trgovinske odnose sa Commonwealthom i takozvanom anglosferi. Pregovori sa Kanadom su zaključenje. Sada prelazimo na postupak ratifikacije. TTIP je u tijeku i ovdje sada govorimo o sporazumom sa Australijom i Novim Zelandom, a da ne spominjem sve veći entuzijazam koji postoji za slične sporazume s Indijom. Daleko od toga da Europska unija želi spriječiti Ujedinjenu kraljevinu s Commonwealthom i ostatkom svijeta, e, ovo će e, ovakvi slobodni trgovinski sporazum učinit će članstvo u, EU u Europskoj uniji puno veći, većom, puno korisnijim. E, vidjeli smo da su, na primjer, u sporazumu sa e, Kanadom, Kanadžani napravili takve po, takve povlastice dali Europskoj uniji da su još bolji nego što nego u sporazumu koji imaju sa SAD-om, a vjerujemo da će biti tako i za nas. Hvala, sada prelazimo na pitanje E, kućnih ljubimaca u državama članicama, odnosno njihova registracija. Prvi govornik bit će gospodin Domis Maker. hvala, predsjednice. Kućni ljubimci usrećuju svoje vlasnike svaki dan, svakim danom sve više i više, no kućni ljubimci, kućni ljubimce se krijumčari, nažalost također, a to ima strahovite posljedice za njihovu dobrobit. Moramo stati tome u kraj, napraviti jedinstven sustav registracije kućnih ljubimaca. Vidimo da Europa vodi glede registracije mačaka i pasa, no treba i dalje raditi na borbi protiv krimčarenja, ali e, krimčarenje nestaje na e, granici. Zato moja stranka u Belgiji, MBA, e, želi da imamo jedinstvene mjere u Europskoj uniji. Ako to budemo imali kao obvezne mjere, onda ćemo odaslati jak signal kada se prestane s protuzakonitom borbom što je u interesu za dobrobit životinja. Gospodine Pospišil, izvolite imate riječ. Hvala predsjedavajući. Ja sam glasao za ovaj prijedlog rezolucije i drago mi što smo usvojili rezoluciju koja će omogućiti jedinstven sustav za registraciju kućnih ljubimaca u državama članicama. To će e, stati u kraj e, krijumčarenju, ilegalnom krijumčarenju i mučenju tih životinja. Ovdje se ne radi samo o dodatnoj birokratskoj mjeri što se mene tiče, ovdje se radi o zaštiti životinja i mačaka osobito u središnjoj Europi, gdje se njihovo krijumčarenje sve, sve veće i se krijumčari u srednju Europu Morate znati da imamo desetke tisuća životinja koje se u jako okrutnim eh, uvjetima prebacuju u zapadnu Europu. Ako su sve te životinje e, registrirane, onda će trgovina živim bićima, odnosno životinjama, biti podvrgnuta određenim pravilima i e, uz e, malo sreće moći ćemo s njima, prema njima postupati kao prema živim bićima, a ne pre, kao prema robi. A, gospodin Mamikins. Hvala. Domaći ljubimci su dio našeg svakodnevnog života, one su naši prijatelji, pomažu nam. i nekima su to možda čak i jedini prijatelji u životu. Ne drže se samo mačke i psi kao kućni ljubimci, nego su tu i hrci, zečevi, razni glodavci i krokodili i gmazovi. Ovdje govorimo o psima i mačkama ali trenutak je da sada promijenimo sustave registracije domaćih ljubimaca i to će ići na korist svih zemalja članica i omogućiti ne samo bolji prijevoz tih životinja, nego i borbu protiv ilegalne trgovine tim životinjama, jer to postoji. Hvala. Sada humanitarna situacija u Jemenu. Gospođa Morva ima riječ, izvolite. Hvala. kritika Hvala. Prije sam uputila riječi i kritike, ali sada bih htjela reći nešto pozitivno. Došlo je do promjene mentaliteta kada je riječ o Jemenu. Do sada je Europska unija oduvijek tvrdila da iz različitih razloga da ako u nekoj zemlji trećeg svijeta postoji rat i ako ljudi bježe od tog rata, te izbjeglice treba i prihvatiti. Ako neka zemlja ne primi te ljude, poput recimo Mađarske, onda je izložena kritikama. Kada je riječ o humanitarnoj situaciji u Jemenu i u ovom izvješću, konačno se sada bavimo korijenskim uzrocima problema u Jemenu je vojna intervencija dovela do katastrofalne situacije. Također mnoge zemlje članice Europske unije izuze oružje u tu regiju. Dakle, trebamo ukloniti uzroke, a ne kritizirati one koji nisu u stanju prihvatiti izbjeglice. Hvala. Gospodin Mamijekis ima riječ. Hvala. Desetljećima je Jemen e, bila jedna od najsiromašnijih zemalja na arapskom poluotoku. I situacija se nije popravila u posljednjih pet godina. Posljednje intervencije od Saudijske Arabije, a također e, i iranska podrška Husitima, pogoršali su situaciju u kojoj se nalaze građani. Nema nadzora nad vojnim vlastima, ne znamo kamo odlaze oružje i tako dalje. Dakle, kako bismo izbjegli pogoršanje humanitarne situacije u Rijemenu, Unija treba primijeniti pravi embargo na Saudijsku Arabiju i zato podržavamo ove dokumente. Hvala. Zapisnik će biti podneseno je parlamentu na usvajanje na početku sljedećeg sastanka i ako nema nikakvih prigovora, proslijedit usvojene rezolucije.